i e, gospodo. Poštovane kolegice i kolege. S obzirom na kretanja izbjeglica, istinu nalazimo se u jednom povijesnom trenutku, moramo položiti jedan povijesni ispit koji možemo samo položiti kroz zajedničku solidarnost, a stoga ćemo glasati o jednoj hitnoj mjeri za premještanje 120 e, tisuća izbjeglica iz Italije, Grčke i Mađarske u druge države članice. Međutim, e, postojeća humanitarna kriza se može prevladati samo ako budemo svjesni vanjske dimenzije cijelog problema, situacije u Siriji, ali isto tako i u susjednim zemljama, Sirije se situacija sve više pogoršava. Iz dana u dan sve više ljudi kreće stoga na opasni put prema Europi. Mi smo svi svjesni toga da već počinje peta godina sukoba u Siriji. Uopće se ne nazire neko moguće političko rješenje. Došlo je do sve većeg nasilja tijekom posljednjih nekoliko mjeseci ljudi koji spase život u toj situaciji gube sve što su imali. Više od polovice ljudi u toj zemlji živi u izrazitom siromaštvu i četiri milijuna registriranih Sirijanaca e, koji zahvaljujući svojim susjedima u Jordanu, u Libanonu i u Turskoj su našli utočište i koji tamo u stvari preživljava i pod vrlo teškim uvjetima iz toga zato što zemlje domaćini, pogotovo Libanon i Jordan, jednostavno su došli sami do svojih granica. I oni koji pomažu u Siriji i u susjednim zemljama rade u uistinu pod vrlo teškim uvjetima. Svi su već došli do svojih krajnjih granica. UNHCR ostaje bez novca. E, mnogi od vas su susreli gospodina Gutereza tijekom ovog tjedna ovdje. Ali kolegice i kolege, Moramo pomoći i tim pomogačima i UNHCR-u. U prosincu 2014. je osnovan fond Madat kako bi e, na licu mjesta mogli pomoći e, izbjeglicama i samim zemljama koje im pružaju utočište. Gospođa Mogherine nas je na to podsjetila prije dva dana u ovom domu da iz tog fonda bi trebalo platiti pet e, milijardi 4 milijarde eura, e, a samo je nekoliko milijuna za sada plaćeno. 41 milijun. Iz ovog proračuna još e, pet, to su uplatili Njemačka i Italija. Stoga sam e, premijera Beta zamolio u jednom pismu s obzirom na našu rezoluciju od proteklog tjedna i zamolio da sad odmah se pobrine za to da ona sredstva koje još treba isplatiti uistinu budu odmah isplaćene i time je pozivam isto tako i komisiju da sva sredstva koja su na raspolaganju Isto tako tražim od komisije da iz proračuna isplati za pomoć, pogotovo u Libanonu i Jordanu, u Siriji gdje je to moguće, isto tako i u Turskoj, da sva ta sredstva stave na raspolaganje. Nam je gospod, ako ne uspijemo u tome, onda ćemo imati još više problema nego što danas već imamo. Naša vjerodostojnost isto ovisi o tome da li te novce koje smo mi namijenili tim zemljama uistinu i isplatimo. Stoga vam zahvaljujem na vašoj podršci i ja ću isto tako objaviti to pismo i zamolio sam gospodina Betela da u slučaju da bude izvanredna sjednica vijeća ovog tjedna da šefove država isto tako zamoli da odmah isplate ta sredstva. Gospodine Weber.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 Gospodine predsjedniče, nalazimo se u jednoj izvanrednoj političkoj situaciji. Europa je suočena s mnogim izazovima, stoga ova današnja izvanredna sjednica koju podržava moj klub zastupnika i stoga isto tako vrlo važan signal koji mi odašaljemo da je Europa u stanju pomoći pogotovo europskim institucijama. Danas ćemo poslati ovaj signal e, solidarnosti u Europi i ja u ime Pučana isto tako podržavam e, ono što ste vi rekli da trebamo na van odaslati taj signal. Isto tako bih želio reći u ime kluba signala da je današnji signal tek prvi korak, moramo rješavati neka druga pitanja, e, pitanja sigurnih trećih zemalja, kontrole vanjskih granica i isto tako povratka onih e, koji su odbijeni, to je dio tog e, paketa i moramo imati dobro, jedan dobar europski odgovor. Mi danas kao pučani želimo pokazati Europa spremna djelovati stoga podržavam prijedloge koje ste vi iznijeli. Pitela i brevemente... Evo, samo ukratko. Klub s ideja i uvjeren da će danas parlament poslati snažan signal solidarnosti i pažnje izbjeglicama te evropskim građanima. I podržavamo vaše pismo. Dijelimo njezin duh i zahtjev koji je upućen vijeću te komisiji što se tiče Izgleda da imamo prijevoda i problema sa prijevodima, njemački prijevod. Evo, želim reći na francuskom jeziku njemačka kabina sad može prevoditi na njemački. Dobro, najljepša hvala. Izvolite, gospodine Pitele, možete nastaviti. Rekao sam da podržavamo vaše pismo, podržavamo vaš zahtjev. On je i naš zahtjev koji pučujemo dakle, vijeću i komisiji da mobilizira ova sredstva kako bi podržalo djelovanje s obzirom na situaciju, izbjegličku situaciju u Jordanu, Libanonu, Turskoj. Koristim priliku kako bih u ime svoga kluba e, izražio zahvalnost svim dobrovoljcima i svim nevladinim organizacijama koje se koje djeluju u ovom trenutku s ljubavlju, privruženošću, strašću i s velikim nadležnostima, kompetencijama, te time dokazuju svoju veliku dušnost. Zahvaljujem. Gospodin Pitera, gospodin Hvala. Dakle, htio sam vam zahvaliti na ovoj inicijativi jučer u našoj raspravi. Gospodin Timerman s vam smo već postavili to pitanje, dakle, nedostatnih sredstava kod Europske unije. I tako da možemo to u potpunosti podržati. Ja ne razumijem. Ako je Europska unija predvidjela čitav niz milijardi u svom proračunu da se to direktno da je u da nakon ovakve krize se isplati samo par milijuna. Dakle, mi to podržavamo i nadamo se da će e, svi u ovoj plenarnoj to moći učiniti, možda uz neke izuzetke. Gospodin predsjedniče, prije se iz javim, želio bih e, zamoliti ove koji su, koji tu izražavaju svoje negodovanje da barem malo poštuju svoje kolege. Želim sada dati svoju podršku. e bien, mon point Svoju podršku prijedlogu. Evo, samo trenutak, molim vas, dopustite da se izrazim. Dakle, e, evo što želim reći. Predsjedniče, danas ćemo usvojiti nešto po žurnom postupku i želim inzistirati u ime svog kluba zastupnika da ukoliko vijeće na značajan način promijeni prijedlog komisije, inzistiram na tome da ovaj parlament da se poštuju prava ovog parlamenta, dakle da se ponovno konzultira ovaj parlament. Ovo je proceduralno pitanje, gospodo, i umjesto da galamite tu, pozivam vas da saslušate što imam za reći. Hvala. <clears throat> Lamberts. Gospodin Lamberts. Gospodin, zahvaljujem gospodinu Lambertsu. Riječ ima sad gospodin Fox. President, earlier you said that you wanted us to... Ranije ste rekli da, želimo, da, da želite pomoći najranjivijima i bi se mogao složiti s vama, ali najranjiviji nisu oni koji imaju bogatstvo i zdravlje i mogućnost hodati od Sirije do granica Europe. Najranjiviji su oni u izbjegličkim e, logorima u Turskoj i Libanonu. Dakle, moj klub će glasovati protiv ovog prijedloga, zato što ne mislimo da, je otvara, da će otvaranjem vrata da, da je otvaranje vrata Europe pravi način da im pomognemo. Također mislimo da je krivo i sa strane načela da Evropska unija naređuje, odnosno po vašim e, riječima sili evropske zemlje da primaju ljude u svoje zemlje protiv svoje volje. Askeliotis. Askeliotis. Εμείς παρόλο που αυτό το ψήφισμα δεν θεωρούμε ότι Hvala vam. Ne mislimo da je ovo dovoljno u ovoj općoj humanitarnoj krizi. Tamo vlada rat, a Europa i Europska institucija trebaju nastojati postići mir u toj regiji. Mislimo da je neprihvatljivo da europske zemlje danas zatvaraju svoje granice kao da ne vide ovu izbjegličku krizu i zato mi podržavamo ovu inicijativu. Moramo preći sa riječi na dijela. Ovim ljudima je potrebna pomoć i zemlje članice poput Italije, Mađarske i Grčke također trebaju pomoć. Trebali bismo tražiti još više da se pomogne. Trebali bismo imati sveobuhvatni pristup u upravljanju ovog problema u Europi. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Gospodin Farage. Hvala vam. 59 milijuna je trenutno razmišljenih eh, ljudi u svijetu. Jasno glasovanje za ovu rezoluciju danas, za ovo zakonodavstvo, šalje poruku da će Europa prihvatiti ogranične broje ljudi. I to je politički fizički nemoguće. I ne bi li bilo bolje i pametnije da razmislimo o tome što je u biti definicija izbjeglice, je li to osoba koja bježi na osnovu svojih uvjerenja ili orijentacije i je li ona uopće izravno u pa, životnoj opasnosti. To prema definiciji e, Ženske konvencije. I tada bismo trebali dobiti potporu javnosti za naše djelovanje, ali otvarati vrata milijunima ljudi, ohrabrivati egzodus biblijskih e, razmjera i izravno doprinositi trgovaca ljudima znači će da će se još više ljudi utapljati u sredozemlju i to nema smisla. Hvala vam. E, klub e, fdd nema po ovome jedinstveno stajalište. Talijansko izaslanstvo podupire s uvjerenjem vaš zahtjev. Mi smo Mi smo uvjereni da Europa treba biti Europa i da se tri zemlje ne mogu ostaviti same da se nose sa ovom, sa ovom uzbunom. Hvala vam. <clears throat> Hvala lijepa, zahvaljujemo gospodin Borelit. Ovo je bio upravo vrlo zanimljiv doprinos koji smo mogli čuti, gospodin Glinski. Gospodine predsjedniče, ja mislim da je to nedozvoljeno da vi u vašoj funkciji kao predsjednik eh, ovdje objavljujete jedno mišljenje o ovom domu, a s druge strane eh, raspravu ne omogućujete kad se radi o nečem ovako važnom. Mi smo tražili jednu raspravu o vrlo važnoj točki dnevnog reda i sada se nalazimo u situaciji gdje jedan, imamo jedan prividni parlamentarizam e, i nekakvu prividnu raspravu gdje osobe koje e, dignu ruku se možda mogu javiti, možda ne mogu, vi time uistinu škodite europskom parlamentarizmu kad kod ovako važne teme ovdje nemamo jednu e, raspravu koju bi istinu trebalo e, provesti dakle bez obzira dakle na to kojeg se političkog stajališta ja apeliram ovdje na vas da ovdje sačuvamo dostojanstvo ovog doma i da kod važnih je zaključaka uistinu moramo dopustiti jednu raspravu a ne samo horuk donijeti neke odluke kad ovdje imamo jednu prividnu raspravu samo a u stvarnosti je to u stvari samo škodi ovom domu domu i čisto sadržano bih želio reći da upravo ono o čemu mi danas trebamo e, zaključiti dakle da uz hitnost e, postupka želimo podijeliti izbjeglice po Europi je nešto što će izazvati uistinu otpor u ovom domu. Isto tako to načelo suvereniteta pojedinih država je time uistinu e, masivno prekršeno i mislim da bi trebali naći jedno rješenje koje bi išlo u pravcu da se ljudima pomaže na njihovom kontinentu, a ne ovdje kroz neke zaključke nametnemo zemljama stvari koje stanovništvo Europe uopće ne želi. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. za gospodin, gospodin Ferhofstadt, što ste mi gospodin Timmermans je zamolio riječ. Izvolite. Thank you, Mr. President, for... Hvala, predsjedniče, na riječi. Svijet je suočen s izbjegličkom krizom. Gospodin Farage je u potpunosti u pravu kada ukazuje na to da će izbjeglička kriza biti s nama u narednim godinama i treba, trebamo se suočiti s ovom krizom koja je sada na stazi ako se želimo suočiti sa strukturnim problemima. Danas kao europljani imamo izazov na političkom, na humanitarnom, pa čak i na moralnom nivou. Jesmo li sposobni pružiti rješenja koja su ostvariva u skladu s našim pravnim obvezama i što je najvažnije koje su sukladne koje su u skladu s našim dušama. Danas u ime Europske komisije želim reći sljedeće. Jako smo zahvalni Europskom parlamentu na tome što je svjestan žurnosti ovog problema. Jako smo zahvalni Europskom parlamentu što je preuzeo stvari svoje ruke i pružio mogućnost da se danas glasa o ovome. Dakle, obje ove institucije pod vodstvom Europskog parlamenta mogu reći državama, članicama i vijeću da je sad trenutak za djelovanje, da sad treba djelovati na temelju naših humanitarnih načela. Mi se ne zalažemo ni za kakvo otvaranje granica, već se zalažemo za to da ostanemo u kontaktu sa vlastitim dušama, a ne da okrenemo leđa i da kažemo ljudima koji bježe iz zemalja u zahvaćenim ratovima da trebaju ostati na svojoj strani obale. Ja se ovdje poklanjam Europskom parlamentu što je preuzeo